Znači, odbor za pravna pitanja je poduprio mandat novog zastupnika. Izgleda nema zamjerki, stoga možemo usvojiti njegov mandat, a sjednicu